Präsident! Ja öffne die Sitzung. Otvaram sjednicu, poštovane kolegice i kolege. Imamo pitanje o pridržavanju poslovnika. Gospodin Ošravicius, izvolite. Gospodine predsjedavajući,